da bi u budućnosti proširili te mjere. To je veliko postignuće i na tome vam čestitam. Dakle, mi smo ovime poslali snažan signal pregovaračima Međunarodnog monetarnog fonda, a sada moramo definirati snažan proračun za to. To će biti sljedeći izazov, prijatelji, i ja računam na sve vas da obzor Europa postaje ne samo najveći najveći program za znanost i inovacije koji ikad postao već i onaj koji će imati najveći e, učinak na život naših građana. Hvala povjereniče. A sada e, za odbor DEVE gospođa Sanchez Caldente. Hvala, pa naše mišljenje je drugačije. Novi okvirni program se protivi načelima e, pravednosti i solidarnosti. Dakle, postoje veliki izazovi u što ćemo ulagati kad je riječ o znanosti i istraživanjima. E, također me brine ovo skandalozno blokiranje načela predostrožnosti. Želimo izbjegavati dupliciranje, e, želimo se nositi s sa e, klimatskim e, promjenama, sa radnim mjestima, sigurnošću radnih mjesta. E, ovaj projekt neće uspjeti ponovo je pobijedila dobit nad javnim interesom. Prioriteti su daleko od ovih. Dakle, želim zahvaliti svim biračima koji su mi 2014 godine dali povjerenje osobito Jorgeu, Ani i Davidu e, braći i sestrama koji su uz Dakle, bez vas to ne bi bilo moguće. Hvala. A sada gospodin Torvalds iz e, odbora za proračun jednu minutu. rad e, u odboru za proračun je vrlo često dosadan. Radi se o kompleksnim strukturama, e, često manjka transparentnost. E, koriste se riječi koje često ne razumijemo. A onda je to za građane crna rupa i tu, u tu rupu propada sav novac. Ali naravno imamo tu i prednosti. 20 e, milijardi bi bilo potrebno da to bude od koristi i svi smo se složili. Nije bi to bilo teško ljude uvjeriti da trebamo te novce. U, za 10 ili 20 godina e, ću svojim unucima ili njihovim unicima reći što je e, djedica sve napravio u parlamentu, koliko je novaca nabavio za istraživanje. Za odbor za nadzor gospođa Dlabajova. Uvaženi kolege, današnji svijet se brzo globalizira. Moramo se usredotočiti na istraživanja i inovacije u Europskoj uniji. Europa nedovoljno financira istraživanje inovacija u usporedbi sa drugim velikim eh, akterima eh, ova godina je donijela puno dodatne vrijednosti e, kada je riječ o napretku diljem kontinenta, ali moramo povećati sinergije između istraživanja i razvoja i ostalih programa Europske unije, te moramo pojednostavniti pravila i postupke. Također moramo građanima bolje iskomunicirati rezultate istraživanja i inovacije. Fokusiramo se na e, konkurentnost i inovacije. Smatramo smatram da će e, obzor ispuniti svoje ciljeve i mislim da će u budućnosti biti uspješniji. Zahvaljujem na odličnoj suradnji. A sada gospodin Busot, jednu minutu, odbor Envi. Hvala. E, obzor 2020. će biti najambiciozniji program za istraživanje inovacije u svijetu. Zahvaljujem svima, uključujući rumunjskom predsjedništvu na odličnom radu. E, kao istraživač za odbor Envi počašćen e, što smo dali prednost istraživanju E, borbe protiv raka. E, također 20% ukupnog proračuna e, ovog programa će biti usmjereno na klimatske promjene, a i to je bila preporuka odbora Envi. Također pozdravljam što će se za zdravstvo e, povećati udio sa 7,7 na 9,12 e, tisuća eura. Dakle, e, onkologija će biti bitna za budućnost jer broj slučajeva raka raste u Europskoj uniji. Hvala. A sada za odbor za transport Gospođa Virkunen jednu minutu. Ja zahvaljujem svima pregovaračima za odlično obavljen posao. Iz perspektive mojeg odbora imamo tri važna faktora. U prvom redu moramo poticati razvoj i istraživanje i druge mjere e, poticati na europskoj i nacionalnoj razini. Ono što smo postigli, ovih 160 milijardi više, to je dobro. Moramo pojačati konkurentnost. Moramo se suočiti sa globalnim izazovima. Moramo investirati više u istraživanje i razvoj. Drugo, e, mišljenje smo da moramo naglasiti klimatske ciljeve u novom programu. Naročito dekarbonizacija i digitalizacija su važna područja. U to moramo ulagati. Treće, dobro je e, da kažemo da se za promet moraju napraviti klasteri koji povezuju sektore e, kako bi digitalizacija e, mogla biti bolje iskorištena. Trebamo uravnotežene mjere. Gospodin Van Nistelno ima riječ. Voorzitter, ehm, Hvala. Pa evo, nakon 15 godina napornog rada i u odboru regije i u odboru ITRE sada možemo reći da se regionalni fondovi mogu fleksibilnije koristiti za projekte obzora bez državnih potpora. Vidimo Dakle, obzor 2020 e, doživljavam e, kao Airbus. E, dakle, 5% u praksi može dovesti do poboljšanja. Transparentnost Ujedinjena kraljevina koja je destinacija broj 1 za istraživanja je pokazala da mi ne komuniciramo dobro tu poruku poruku našim građanima. E, znanstvenici moraju izaći iz svog tornja od bjelokosti. Neka zvijezde zablistaju. E, onima koji imaju koristi od tog istraživanja to treba jasno pokazati. Neka vide koja je korist od toga. Meni je bilo zadovoljstvo raditi na tome i postići e, rezultate kao što je na primjer ide Europsko istraživačko vijeće i drugi programi i meni je bilo zadovoljstvo raditi na tome. Hvala. A sada gospodin Katajnen za odbor Agri. E, e, program Obzor je od ključne važnosti za konkurentnost Europe. Trebamo odvažne programe e, uz pomoć kojih će Europa biti e, međunarodno e, konkurentna, moći će stati uz bok Americi i Kini. Htio bih e, naglasiti prirodne resurse i poljoprivredu. 10 milijardi, to je jako važno. To će koristiti šumama, vodama moći ćemo e, ograničiti korištenje fosilnih goriva. Moramo e, jamčiti i sigurnost ne samo u Europi nego u cijelome svijetu. Važno je također e, da uzmemo obzir proračun. U jesen će početi preračuni za novi VFO. Stoga je važno da e, govornika prekidaju. Hvala, gospođa Rodriguez. Fundamental na criação de postos de trabalho no no e, Obzor će poticati rast, inovacije, e, jačanje malih i srednjih poduzeća i partnerstva sa sveučilištima Želimo mlade istraživače e, privući ih u područje znanosti i istraživanja. Također moramo e, težiti većoj konvergenciji e, regija. Moramo paziti i na rubna područja i udaljena područja. Tu trebamo pravedniju geografsku e, distribuciju. E, trebamo nove tehnologije i, e, osnovno istraživanje. Moramo uzeti u obzir i socijalne znanosti kao i kulturu u suprotnom slučaju ćemo e, gledati čovječanstvo jednodimenzionalno. Moramo se pobrinuti e, zato da građani vjeruju u znanost. Poslušali smo što misle nadzor nadležni odbor, sada ćemo saslušati klubove zastupnika. U ime kluba EPP zastupnik Buzek, minuta 30. Puno hvala povjerenik naravno ima pravo mi smo govorili o provedbi ovog programa na ambiciozan način, na najbolji mogući način i što je prije moguće. Ali zašto je ta brzina toliko važna? Ako imamo novaca za socijalne inovacije, recimo e, skrb o starijima, telemedicinu i tako dalje, onda želimo to što prije dovesti do onih kojima je potrebno malim i srednjim poduzećima, istraživačima, a da bismo to postigli moramo e, vidjeti e, kojim programom. Dakle, imamo misiju. Misija će omogućiti e, ljudima da shvate što znači grad sa nultim emisijama, što znači rad protiv raka. Važno je da Europsko vijeće za inovacije bude jednako uspješno u budućnosti kao što je bio Europski institut za tehnologiju i inovacije. Nemojmo zaboraviti ni na stara rješenja Važno je proširiti ovaj program koliko god možemo e, koristeći e, posebne financijske resurse za države članice kao što je Poljska koje ne koriste u velikoj mjeri obzor. Čestitam još jednom e, vama povjereniče rumunjskom predsjedništvu i kolegama u ovoj vijećnici. Odličan posao, hvala. Hvala. A sad za socijaliste gospođa Cabezon Ruiz. Jedna minuta. Puno hvala kolege obzor Europa proizlazi iz potrebe da se nosimo sa gospodarskim i socijalnim izazovima. Moramo poboljšati konkurentnost na inkluzivan način. Stoga je potrebno moći mjeriti socijalni i gospodarski učinak. Moramo nastojati riješiti socijalne izazove. Europi je potreban talent žena zato je potrebno imati posebnu proračunsku liniju i mjere za pomirenje za rodnu ravnopravnost nužno je osnažiti zdravstvo e, borbu protiv klimatskih promjena e, plavo gospodarstvo sigurnost hrane i drugo ali je isto tako važno prepoznati ulogu malih i srednjih poduzeća koje igraju veliku ulogu. Potrebno je poboljšati konkurentnost. Zatim želim čestitati cijelom timu, povjereniku i svima u Europskom parlamentu koji su omogućili ovaj projekt za cijelu Europu. A sada za EKR gospodin Tošenovski minutu i pol. Hvala predsjedniče, e, povjereniče. Htio, bih e, zahvaliti e, oba izvjestitelja za velike napore koje su uložili i za odličnu suradnju. E, to treba cijeniti. Obzor Europa u u razdoblju od 21. do 27. će biti snažan instrument za poticanje inovacija i suradnje između država članica. I ne samo na akademskom području. Drago mi je što smo došli do uravnoteženog rezultata e, usprkos kratkog vremena e, moj e, prijedlog e, za e, takozvane regije ugljena je također uvršten što je dobro. To je važno za postizanje ciljeva na europskoj razini. Obzor će olakšati razmjenu znanja unutar akademske zajednice i možda inovirati rudarstvo, kopanje ugljena Moramo e, i poticati razmjenu na europskoj razinu jer samo na taj način možemo u potpunu iskoristiti akademske potencijale. E, lijeve Vjerink ima sada riječ za Alde, izvolite. Hvala lijepa predsjedniče. Već smo razgovarali o ovom okvirnom programu, a sutra imamo važnu raspravu na plenarki. Ako usvojimo prvo čitanje, onda ćemo osigurati e, kontinuitet i za znanstvenike i za e, poduzeća. E, ovo je jedinstvena prilika za to. E, e, sa vijećem i komisijom mi pa, e, u parlamentu smo postigli nemoguće, postigli sporazum u trialogu. Pregovarali smo 18 mjeseci za neke stvari, a samo 4 mjeseca za obzor. tome je doprinjela konstruktivna atmosfera sve tri institucije. E, htio bih posebno zahvaliti e, povjereniku Moedasu i njegovu e, cijelom timu koji su nam pomagali u ovim pregovorima. Srdačno zahvaljujem rumunjskom predsjedništvu. To je odličan primjer kako male države mogu igrati veliku ulogu u Europi. To je u interesu europskih građana i u interesu budućnosti istraživanja inovacijama. Za to se trebamo boriti. E, e, ja bih vas sve pozvao da glasamo za ovo. Gospođa Matijas ima jednu minutu. Hvala lijepa. Zahvaljujem izvjestiteljima na odlično obavljenom poslu mm. e, e, i e, također zahvaljujem komisiji i vijeću. Evo, postigli smo ovaj rezultat koji je danas pred nama. Tu imamo inkluzivnu inkluzivni program kompromis je samo kompromis. On nije savršen. Nije, nitko od nas e, ne može postići za sve što je htio. A ja sam e, mnogo govorila o znanosti, e, dala mnoge prijedloge za financiranje i o ciljevima, naročito na području e, zaštite klime. Mm, e, ovo je e, zaista model program za Europsku uniju. Treba rashvatiti i predpovijest da biste shvatili što želim reći E, evo, gospodin Dalunde za zelene ima jednu minutu. Gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče, uvaženi kolege i kolegice. Pred 50 e, godine je Armstrong e, stupio na mjesec. To je bio veliki korak za čovječanstvo i rezultat hrabre istraživačke politike Iza toga su stajale e, e, generacije istraživača. E, sutra ćemo glasati o obzoru Europa. Imali smo intenzivne pregovore i stoga zahvaljujem kolegama i komisiji na odličnoj suradnji. S ovim programom smo sada bolje opremljeni da se borimo protiv klimatskih e, e, promjena i protiv drugih izazova. E, Obnoviva energija, zelene tehnologije, to su naši ciljevi. Hvala. Hvala vam. U ime kluba FDD, zastupnica Damato. Dvije minute. Hvala vam. Kao izvjestiteljica u sjeni za oba izvješća zadovoljna sam. Postignuli smo odgovarajuću ravnotežu između istraživanja i inovacija. Koncentrirali smo se na borbu protiv klimatskih promjena, podržali smo uključenje društvenih i humanističkih znanosti u sve aktivnosti programa. Sve toga zajamčili smo odgovarajuću financijsku potporu u sveučilištima, start-upovima, ali i malim i mikro tvrtkama. Međutim, razočarani smo što se nije dozvolio slobodan pristup podacima. Tu se još uvijek previše brine o privatnim trgovinskim interesima. Također nije dovoljno pažnje dano baš svim e, sektorima znanosti. Imamo ovdje klaster vezan uz globalne izazova i to će nam omogućiti da djelujemo u području zdravlja, kulture, sigurnosti, a tu će biti obuhvaćene prirodne nepogode. tu su pitanja vezana uz industriju, klimu, mobilnost, prehrambene proizvode, poljoprivredu, okolinu i tako dalje. Na taj način ćemo poboljšati dobrobit naših sugrađana. Ovaj će se program Prvi ciklus ovog programa će se dovršiti po, početkom idućeg saziva, a s njime trebamo poboljšati se našu budućnost, a to će obuhvatiti ulaganje u inovacije i tehnologiju. Hvala vam, zastupnik Kelly, minuta i 30. also congratulations to you commissioner moedas who in your exuberance i thought. E, čestitam e, svima na odlično obavljenom. Ovo je važan program za sljedeći VFO. To se nagrađuje na obzor 22 E, stvarat će nova radna mjesta, naročito na obnovivoj energiji, e, proizvodnje hrane i tako. Ovo je vrlo ambiciozan program. To će pojačati e, kapacitete istraživanja i razvoja na nekoliko područja. Naročito pozdravljam značajan proračun za poljoprivredu i proizvodnju hrane. Zdrava hrana za sve, sada i u budućnosti u Europi i globalno E, sada se suočavamo sa velikim izazovima što zahtjeva inovacije i tehnološki razvoj. Obzor Europa će osigurati da u budućnosti e, proizvodnja hrane bude održivija i konkurentnija. E, također pozdravljam jaku podršku za klimatske akcije i istraživanje u borbi protiv raka to e, radujem se što ćemo glasati za ovo sutra i veselim se što će Europa i dalje voditi na ovom području. Hvala. Hvala vam, zastupnica Toja. Jedna minuta. Dogovor o obzoru je dobra vijest za europske građane. Imat ćemo bogatiji program u budućnosti, učinkovitiji i jednostavniji, nadamo se. Također, bit će transparentniji više će paziti na gospodarski i društveni utjecaj, vodeći računa o inovaciji. I upravo ova poglavlje vezano uz inovacije nešto na, što, na čemu možemo zahvaliti našem uh, povjereniku Mojedasu. Tu je i čitav niz kolega koji su sudjelovali u radu. Mislim da je ovo jedan od najuspješnijih programa u kojima djeluje Europska unija. E tu možemo reći da smo zajedno jači, možemo se baviti složenim temama, temama koje svaka pojedina zemlja ne bi mogla sama riješiti. Osobno sam zadovoljna podrškom programa malim i srednjim e, tvrtkama. Ovaj instrument za male i srednje tvrtke je jako pozitivna stvar i dobro da se nalazi i dalje u obzoru. Još nekoliko riječi o prioritetima zdravlje, dakle, ključne važnosti za naše građane, te klima. Danas smo saslušali Gretu koja je gostovala u parlamentu i mislim da je najvažnije za mlade ovdje dodijeliti što je moguće više sredstava u zaboru protiv klimatskih promjena i sa tim povezanim izazovima. Hvala vam na zastupnik Krasnodepski. Dziękuję bardzo, Hvala lijepa predsjedniče. Htio bih e, čestitati izvjestiteljima što su e, postigli sporazum o obzoru Europa. E, zaista zaslužuju čestitke jer na početku su stajališta vijeća i parlamenta bila jako udaljena. Meni se više sviđalo stajalište parlamenta Gospodin Nika je e, naglasio potrebu da zatvorimo one rupe koje postoje još u istraživanju. E, e, sada proširujemo suradnju i pakete, međutim još to uvijek nije dovoljno. Mislim, oprostite predsjedniče, možete li zamoliti kolegicu da ne govori na mobitel dok ja govorim jer me to smeta. Ja, mene brine da se to neće pretočiti u stvarnu suradnju između partnera ovo, ovo proširenje i horizontalno partnerstvo. E, moramo gledati u budućnost. E, trebamo plan za zemlje e, svi moramo sudjelovati u tom paketu. E, moramo imati ambiciozne ciljeve za proračun za e, obzor Europa. E, vrlo često proreda programa šepa. Trebamo imati dobre mehanizme za provedbu. Gospodin Tamborano ima dvije minute. Hvala vam. Prije svega želim zahvaliti kolegama na postignutim rezultatima. Dosta smo zadovoljni. 35% novca je dodijeljeno e, zaštiti klime, potom malim i srednjim tvrtkama, kulturnoj baštini te drugim prioritetima. Međutim, ovdje bih na kraju saziva htio uputiti jedan apel, ukoliko mi dozvolite. Ljudska civilizacija je uvijek bila povezana sa tehnološkom inovacijom, počevši od strijele, od pluga, čovjek je koristio tehnologiju kako bi poboljšao svoje uvjete života. Međutim, inovacija nije uvijek donosila pozitivne stvari. Sumeri su, su otkrili da njihov sustav navodnjavanja povećava salinitet terena, te su tereni manje plodni. Industrijska revolucija je donijela veliki razvoj, ali učinila je gradove nezdravima. Masovna mobilnost, je dovela, imala određene prednosti, a moglo se predvidjeti da će to značiti veću gužvu u gradovima. Sada je na dijelu inovativna e, inovacija u području digitalnog. Došlo, događa se nešto što je do prije nekoliko godina bila znanstvena fantastika. Imamo korištenje različitih tehnologija, tu je visoko frekventno trgovanje. Pogledajte što se događa u Kini, a što će biti moguće sa razvojem robota i umjetne inteligencije spriječiti, bolje spriječiti nego liječiti jer je vrlo teško mijenjati stvari kada su jednom krenule određenim putem. Prisjetimo se nuklearnog naružanja, klimatskih promjena. Potrebno je imati više mudrosti, predvid... dobro donositi dobre, kvalitetne odluke koje će, kojima će u centru biti čovjek i naši ekosustavi. Znanost valja provoditi uvijek, to je, to je važno uvijek, ali treba uzeti cum grano salis. Nemojmo nikada smetnuti sa uma ono što nam je dala priroda. To je prirodna inteligencija u analognom eh, tijelu. Za budućnost vam poručuje Mensana sana in corpore sano, jedan održivi život na zdravom planetu. Hvala vam, zastupnica Kudricka, izvolite. E, živimo u teškim vremenima. E, e, moramo pojačati istraživanje i inovacije. Moramo imati kohezivnu, jaku Europu koja će graditi svoju snagu na znanju, a ne na populizmu. Uvjerena sam da će obzor Europa to proizvesti praznine na karti Europe prije obzora, te rupe su bile velike. 90% proračuna je išlo u stare članice. E, ovaj novi istraživački program će dati proračun i e, sredstva zemljama koje e, još nemaju jaku istraživačku tradiciju Poticat ćemo istraživanje u svim zemljama članicama. E, to je nagrada samo po sebi. To je jaki signal a, da je istraživanje u Europi jako samo ako svi surađujemo. Moramo e, poticati e, srednju istočnu Europu da sudjeluje u tome. Moramo širiti znanje E, do sada te zemlje su bile zapostavljene. Ovaj novi program e, će i u potpunosti iskoristiti e, kapacitete ovih zemalja koje sam spomenula. Hvala vam povereniče, hvala izvjestiteljima i hvala rumunskom predsjedništvu. Ali ništa se ne događa samo od sebe. Sada da se obratim političarima Nemojte čekati s reformama, obnovite svoja sve, sveučilišta kako biste mogli konkurirati za europska sredstva. Hvala. Gospođa Libler ima minutu i pol. Hvala lijepa predsjedniče, uvaženi kolege i kolegice, uvaženi povjereniče. E, ključ za uspješnu budućnost su e, investicije u istraživanje i inovacije. Srdačno zahvaljujem, ovo je bila mamutska zadaća i odličan rezultat naših e, izvjestitelja i izvjestitelja u sjeni gospodine Moedas E, e, divno je što smo dobili 120 milijardi za ovaj program istraživanja i inovacija. Vjerujem e, gospodin Moedaš je s pravom rekao da smo imali crne rupe u istraživanje U Münchenu je se održala prošli tjedan izložba i sajam Eh, građevinske tehnologije i eh, strojeva. Trebamo inovativna rješenja i to, to, mnogo toga smo inovativnoga vidjeli tamo. Moramo e, jačati i industrijsku bazu i istraživačku bazu Europe. Moramo se boriti i protiv bolesti poput Alzheimera i raka. Ovo je odličan rezultat. E, nadam se da će e, ovaj program biti sutra usvojen velikom većinom. E, inovacije e, e, i istraživanja moraju dobiti veća sredstva. To je pravi put. Srdačno zahvaljujem koji su se na ovom programu angažirali. Gospodin Gambus ima riječ. Ovo je moj posljednji govor na, na plenarki. Htio bih zahvaliti svima i e, kao i onima koji su radili na e, obzoru Europa. E, ovaj novi program će biti ključ za bolju budućnost. Imamo, čuli smo riječi Grede Thunberg moramo se boriti protiv e, klimatskih e, promjena. To nije fakultativno. Zaštita e, klime se mora odvijati na europskoj razini. 35% sredstava ovog programa će se koristiti za zaštitu i borbu protiv klimatskih promjena. Digitalna ekonomija E, moramo e, biti privlačni za istraživanje inovacije. Ovaj obzor Europa će biti e, najveći program koji će to osigurati. Ne smijemo ovisiti o drugima, o azijatskim gigantima ili o transatlantskom partneru. Zdravlje trebamo istraživati boriti se protiv eh, raka, Alzheimera, ali protiv i protiv dječjih bolesti i eh, mentalnih bolesti. Eh, zahvaljujem svima. Gospodin Lize ima minutu i pol. Dvije stvari bih htio istaći. Mnogo je rečeno o klimatskim, klimatskim promjenama i zaštiti, ali moram podcrtati da je ovaj program ciljano se bori za dekarbonizaciju industrije. E, govorimo o Europi, ali moramo govoriti i o tome kako biti modelom za cijeli svijet. E, moramo štititi i poticati e, industriju razgovaramo već dugo o tome kako izgraditi dekarboniziranu čeličanu, prvu takovu u Europi. Druga tema je rak, to je vrlo osobna tema. Za mene to je i osobna tema za mene i e, e, tema za Manfreda Webera koji je u Helsinkiju rekao da mu je brat umro od raka. Dakle, moramo nastojati e, da spriječimo takove sudbine za druge obitelji. Moramo se boriti stoga protiv raka, a naročito protiv raka djece djeca često oboljevaju od, rijetko oboljevaju od raka, ali kada se to dogodi onda su to vrlo, vrlo ozbiljni slučajevi. Stoga e, velika hvala svima, naročito Kristijanu Eleru. Hvala lje. Gospodin Boni ima minutu i pol. Dragi kolege, Čestitao bih izvjestiteljima. Obzor Europa će omogućiti znanosti da odigra konkretnu ulogu u razvoju naše konkurentnosti. Trebamo potpunosti iskoristiti raspoložive programe, stvoriti pravu znanstvenu bazu za budućnost izgraditi pritom i industrijsku bazu te povezati privatna sa europskim sredstvima. Moramo razgovarati o ovome sa državama članicama. Ne samo kohezijska e, politika koja se može koristiti da se izbjegne scenarij Europe u dvije brzine. Ovakvi programi se trebaju iskoristiti također. Potrebna je veća interdisciplinarnost. Potrebno je osnovati nove mreže suradnje, stvoriti uvjete za suradnju. To može ušesterostručiti dakle, znanost, znanstvene spoznaje koje se pritom mogu postići. Moramo se baviti pitanjima zaštite okoliša, sigurnosti, energetske sigurnosti, razvijati znanosti tehnologiju te koristiti u humane svrhe. Trebamo postići sinergiju između ovih programa te kohezijske politike Europskog socijalnog fonda, Fonda za regionalni razvoj i specijaliziranog e, znanstvenog istraživanja. Poljska će ovdje biti na zadatku i možemo multiplicirati pozitivne učinke ovakvog djelovanja. Ovdje hvala lijepo. Zastupnica Zovko, minuta je 30. Kao izvjestiteljica za mišljenje odbora DEVE već sam naglasila važnost ovog programa za zemlje u razvoju. Jednako je sa europskim građanima. Ovaj program mora stvoriti mogućnosti da bi se financiralo lokalno inkluzivno društvo. Možemo pomoći e, i inovatorima i znanstvenicima na lokalnoj razini kako bi ostvarili svoje snove. Moramo ih ohrabriti da djeluju u svojoj zajednici kako bi i tamošnje društvo imalo od toga koristi. Savršena ilustracija zato je priča o uspjehu hrvatskog inovatora Mateta Rimca, zahvaljujući poslovnom daru on je uspio stvoriti elektroničko hibridno vozilo koje je postalo poznato u svjetskim razmjerima. To je također dalo dodatni zamah hrvatskom gospodarstvu i stvorilo dodatna radna mjesta. Ovaj Rimac efekt bi trebao biti inspiracija za budući program Obzor Europa kada govorimo o razvoju konkurentnosti, fokusirajući se dakle na e, pomaganje razvoju istraživanja i inovacija. Hvala vam. Dolazimo do slobodnog javljanja za riječ. Zastupnik Farija, izvolite. Grazie, vam. Gospodine povjereniče, prije svega dobar dan. Vidjeli smo da inovacija ne dovodi uvijek do željenih e, rezultata. I vidjeli smo ovdje velik tehnološki e, razvoj, a potencijal se ne iskorištava baš svaki put. Zato ne možemo prihvatiti da se financiranje putem obzora Europa smanjuje i da prevlada načelo predostrožnosti. Naročito u područjima kojima je potrebno djelovati, primjerice borba protiv pušenja, korištenja određenih kemikalija u industriji i u poljoprivredi. Ne možemo nastaviti raditi na ovaj način. Trebamo privilegirati javni interes, onako kako se to radi u sektoru zdravlja kada je riječ o inovativnim proizvodima. Važno je da, dolazi do novih znanstvenih spoznaja, da postoji ocjenjivanje e, koristi i potencijalnih negativnih učinaka tih proizvoda. Moramo pronalaziti nova rješenja koja su sigurna i koja neće ići na uštrb zdravlja građana. Hvala, zastupnik Marijas. Hvala vam. Pa evo, bolje ikad nego nikad. Evropska unija dosta kasni kada je riječ o prihvaćanju činjenice da konkurentnost mora biti oslonjena na nove tehnologije i na inovaciju, a ne na smanjivanje plaća, što je recept koji je nametnut Grčkoj i nekim drugim zemljama. Sada govorimo o ulaganjima i treba ići tim putem. Jedino putem ulaganja u tehnologiju možemo poboljšati svoju konkurentnost i možemo uvesti naprednu tehnologiju u svoje živote, u sektor zdravstva i tako dalje. Međutim, tehnologija se ne bi trebala koristiti kao alibi za masovna otpuštanja. Predviđa se da će se 7000 ljudi otpustiti u Grčkoj od strane poznatog Deutsche Telekoma, tamošnje filijale. Povjereniče, ovo se ne bi smjelo događati u ime takozvanog tehnološkog razvoja. Učinite nešto. Zastupnik Zorinjo, jedna minuta. E, dobro je da parlament usvoji ovaj program uz digitalnu Europu to, to je nešto što će donijeti brojne rezultate. Potrebna je veća konvergencija, kohezija, i konkurentnost. Svaka zemlja mora donijeti na tom području određena poboljšanja, sad će to ići na korist Evropske unije, potom smanjivanje simetrija. To će nas ojačati e, međusobno i više će nas slušati izvana. Nadalje, e, strateška autonomija mreža. Potencijal Unije se treba razvijati i koristiti na decentralizirani način. Nadalje, svi projekti trebaju imati etički kodeks, zaštitu vrijednosti, zajednička pravila, zajednička prava. Nadalje, potrebno je boriti se protiv e, klimatskih promjena. To treba prožimati sve programe. Usred svih ovih strategija istraživanja treba staviti čovjeka. Sa svi, uz sve ovo rečeno, čestitam izvjestiteljima, čestitam povjereniku. Važno je da se ovome glasa. Hvala vam. Zastupnica Dali. Hvala vam. Odmah bih eh, htjela čestitati izvjestiteljima, izvjestiteljima i povjereniku što je usvojen e, ovaj program i to neposredno prije europskih izbora. To nam sada može omogućiti brzu provedbu brojnih instrumenata, postupaka i programa koji su ovdje obuhvaćeni. Jako mi je drago da smo se bavili istraživanjem i inovacijom. To je jako ozbiljno. Predugo su ove mreže bile zatvorene i bilo bi evo dobro da se u ovo uključe doista sve države članice. Mislim da je ovo način na koji možemo imati jednu Europsku uniju koja će se razvijati na održiv inovativan način. Specifične inovacije su nešto što se treba utvrditi, tu treba nastaviti podupirati znanstvenike i mlade znanstvenike pomoći također državama članicama koje tu ne postižu sjajne rezultate. Tu riječ je o, ulag, o zajedničkom ulaganju, zajedničkoj odgovornosti, zajedničkom upravljanju. ključne važnosti je da ovdje Europska unija nešto poduzme. Hvala vam. Hvala, zastupnik eh, Howard. Hvala vam. Evo, ovaj slon u sobi je tijekom razgovora o ovom programu bio prisutan u obliku dakle britanskih ustanova koje su sudjelovale u ovom programu. To nije krivnja pregovarača jer se tek treba riješiti ovaj problem Brexita. Međutim, jasno je da će se, bez obzira na ishod Brexita, postojeća vlada htjeti približiti ovom programu. Jedini Problem je ukoliko ove ovu odluku o Brexitu, dakle ako ova odluka o Brexitu bude značila da će u ovakvim programima sjediti ljudi koji nijeću klimatske promjene i tako dalje. Izvrsnost se ne potiče isključivo novcem, ona se potiče suradnjom sa izvrsnošću. Ujedinjena kraljevina ovdje može dati značajan, može dati značajan doprinos i ovaj program učiniti izuzetnim.

ovom dokumentu imamo poglavlje u kojim poručujemo da trebamo više energije. Potrebno je više ulagati u zdravstvo. Naime, zdravlje sve više zabrinjava. Svaki drugi građanin može dobiti neki oblik raka i ne možemo stvoriti više Europe ukoliko se ovdje bolje ne povežemo. Vrlo je važno ovdje umrežiti zdravstveni sustav. To je dio naše E, budućnosti. Više me zanima zdravstvo nego Brexit. Brexit će se već riješiti na neki način. 70% naših sugrađana želi da Evropska unija učini nešto na području zdravstva i prevencije. I ti ljudi su u pravu. Znamo da bismo mogli više učiniti. Kao bivši pacijent i kao predsjednik e, grupe za borbu protiv raka pozdravljam inicijativu da se borba protiv raka uključi u pet strateških zadaća koje će se financirati iz programa Horizont Europe. Hvala lijepo. Sada ćemo saslušati obraćanje povjerenika Medaša. Izvolite. Uvaženi zastupnici, hvala vam. Sutra nakon glasovanja možemo početi sa pripremama, možemo početi s radom na strateškom planiranju možemo, početi s radom na partnerskim inicijativama. 2021. će tako ovaj program biti u potpunosti operativan. To je ono čime se danas bavimo. Ovo je posljednje plenarno zasjedanje ovog osmog saziva. I ovo će mi večer ostati u jako lijepom sjećanju, zato što sam od cijele vječnice, ljevice, desnice, svih vas čuo različite ideje, ali koje su imale jednu zajedničku nit, koje su se zajedno ujedinile u ideji da nešto možemo doista, da možemo nešto učiniti, da možemo učiniti nešto za budućnost naše djece. Zato ću se, sada ću prisjećati današnje večeri. Hvala svima. Hvala onima koji rade izvan, svjet, izvan svjetla pozornice. Hvala vam doista svima. Hvala povjereniku. Sada dajem riječ izvjestitelju Niki. Dan, izvolite, imate dvije minute. Uh, Hvala vam, evo još jednom bih zahvalio svim kolegama koji su se danas javili za riječ koji su rekli da smo kadri preuzeti, dakle sve, preuzeti sve do, do sad dogovorene odluke i smatram da smo ovdje pokazali veliko jedinstvo. Zahvalio bih i svom kolegi Eleru. Mi smo izvrsno zajednički radili. Hvala mu na njegovoj otvorenosti. Hvala veleposlaniku Bonđu. On nam je jako puno pomogao te smo uspjeli doći do ovog projekta. Povjereniče Medašov, moje posljednje riječi su upućene vama. Znam da ćete biti na dužnosti do travnja iduće godine dobra vijest je da je ostala evo još godinu dana. Tijekom te godine imat ću za vas nekoliko zahtjeva. Pobrinite se da ovom programu programu Obzoru Europa ne našteti birokracija. Uklonite višak birokracije omogućite znanstvenicima da se ne moraju gubiti u papirologiji. Smanjite razdoblja vezana uz dakle, rokove koji su do sad nisu bili naklonjeni znanstvenicima. To bi doista pozdravio. Započnite informativnu kampanju, koristite sve što vam je na raspolaganju. Zemlje poput Rumunjske i slično je potrebna im je ova informativna kampanja. Oni trebaju znati kako se prijaviti za ovaj program, trebaju znati koji su postupci, kako sve to napraviti. Onda ćemo svi od toga imati koristi. Ja ću se naći u idućem sazivu parlamenta i već od ove jeseni ću se pobrinuti da se ostvari ovo što su predvidjeli jer ovaj, sve ovo što smo uložili e, treba imati konkretne posljedice. Hvala vam svima na potpori. Hvala vam. Dajemo riječ e, dugom izvjestitelju. Eler, izvolite, imate dvije minute. Gospodine predsjedniče, e, prilikom današnje rasprave i sutrašnjeg glasanja želim podsjetiti da žalosno Europa je mjesto gdje je predođba e, e, znanosti e, to je jedino mjesto gdje se znanost zaista cijeni. U SAD-u vidimo da se ne priznaje od strane vlade klimatske promjene. U, u Kini se ne potiče u tolikoj mjeri istraživanje razvoj za, za klimatsku zaštitu. Moramo se boriti za slobodu znanosti. To je jedna od najvažnijih bitaka koju mora izvojevati Europska unija. Mi moramo biti model za istraživače u cijelom svijetu. Drugo, važno je naglasiti u svjetlu Brexita da E, bez obzira na to kako će se odluke e, donijeti, a mi gledamo na to sa velikom zabrinutošću, bez obzira na sve to, Velika Britanija pripada europskoj e, znanstvenoj zajednici. Mi moramo biti solidarni. Solidarni sa Oxfordom, Cambridgeom. Moramo učiniti sve da Ujedinjena kraljevina bude što bliža Europi. I posljednja rečenica. Htio bih reći da u danima kad se vrlo često komisija shvaća kao neka abstraktna institucija ovo što smo učinili sada e, nam služi na čast i nama e, u parlamentu i komisiji jer smo evo e, stvorili jedan ambiciozan program. Dali smo mu važne zadaće. U osnovi je to jedna zajednička zadaća i zajednički rezultat koji će koristiti cijeloj Europskoj uniji. Hvala. Zahvaljujem. Ovime smo završili zajedničku raspravu. A sljedeće je izvješće Nikola Dantea, nadzor tržišta i usklađivanje u području proizvoda. Izvjestitelj ima riječ. Hvala vam, dragi kolege, povjerenice Bjenkovska. Nakon mnogo godina i s obzirom na to da je paket za sigurnost potrošačkih proizvoda i nadzor tržišta blokiran u vijeću, usvojit ćemo e, novi sustav za kontrolu proizvoda u Europskoj uniji. Zahvaljujući postignutog dogovora ovaj sustav će biti moderniji, učinkovitiji, bit će bolje koordiniran kako bi do naših potrošača stigli samo sigurni i sukladni proizvodi. Svakog dana se susrećemo sa krivotvorinama, sa opasnim proizvodima. Te brojke, te brojke stalno rastu. Nalazimo ih u brojnim eh, sektorima. 32% igračaka, 50% elektronskih aparata, 47% građevinskih proizvoda eh, ne odgovaraju propisima o sigurnosti ili, ili informiranja potrošača. Ovim podacima valja pridodati sve veći broj krivotvorina. Oni pogađaju zemlje manufakture i predstavljaju jedan oblik nelojalne konkurencije naspram evropskih poduzeća. Iza svega ovoga imamo sustav nadzora tržišta koji nije dovoljno učinkovit, nema na raspolaganju dovoljno sredstava nema dovoljno koordinacije na europskoj razini, na razini koji je prespor u reakcijama na zbivanja na ekonomskom planu. Govorimo o 500 nacionalnih e, agencija, nemamo čak niti njihov potpuni popis, nema odgovarajuće i učinkovite komunikacije. U primanju prijedloga komisije osvrnuli smo se na više frontova koje smo pronašli u tom prijedlogu. Ja ću ovdje izlistati samo neke od naših prioriteta. tu su odredbe o nacionalnom e, nadzornom tijelu. Kada govorimo o tom tijelu, bit će potrebno da dakle,